Dear I would like to start our... Drage kolege, ja bih započela naš sastanak. Za one koje me ne mogu čuti, ispričavam se. Hvala vam lijepa što ste došli na ovaj drugi dio našeg sastanka. Kao što znate, sada ćemo imati kombinaciju sastanka sa stručnjacima, dakle on tradicionalno javno slušanje Europskog parlamenta sa interparlamentarnom raspravom. To je dakle na neki način dosta poseban sastanak. Dopustim mi samo da kažem dvije, tri rečenice o temi našeg saslušanja i naše interparlamentarne rasprave. Tu se radi o nadzoru koju bi parlamenti trebali vršiti ili vrše mi čvrsto vjerujemo u to da u Europskoj uniji ne bi trebali imati nikakvu razinu upravljanja, a da ona nije podložna parlamentarnoj kontroli. Vjerojatno se svjesni činjenice da je kriza pokrenula mnogo reformi. Reforme koje su prenijele nadležnosti sa nacionalne razine na europsku razinu u područjima koja su tradicionalno bila pod nacionalnom nadležnošću, To je bio izazov i za nas u Europskom parlamentu da poznamo odgovornost za vršenje nadzora u upravljanju Europskom unijom i zbog toga smo primijenili jedini mogući pristup koji smo mogli usvojiti, a to je bilo da uvedemo pojedine elemente novog regulatornog okvira, nadzor, monitoring nad provedbom europskih politika od strane Europskog parlamenta. Isto tako znamo da na nacionalnoj razini postoji mnoštvo različitih pristupa, postoje parlamenti koji e, vrše mnogo veći učinak na izvršnu dio vaših vlada, kako ex ante, tako i ex post, a postoje drugi parlamenti koji su manje uključeni u e, donošenje europskih odluka kroz nadzor nad vladama. Zbog toga imamo ovaj sastanak zato što vjerujemo da je došao trenutak da imamo sveobuhvatniju viziju onoga što smo već učinili, gdje smo danas i što bi možda bilo najbolji smjer za budućnost. U tom smo kontekstu pozvali tri stručnjaka s kojima ćemo započeti naš sastanak kako bi nam oni pružili svoje mišljenje vezano uz taj izazov vršenja nadzora parlamenta nad izvršnom vlašću. I vrlo je danas važno imati demokratsku odgovornost ili općenito demokraciju u postupku donošenja odluka unatoč problema s kojima je Europska unija danas suočena. Iz toga bih započela sa gospođom profesorom, profesoricom Kristi Neuhold. Ona je profesorica na sveučilištu u Maastrichtu na odjelu za političke znanosti pri sveučilištu lijepih umjetnosti i humanih znanosti, a zatim ću predstaviti druge stručnjake. Dakle, započnemo s vama, gospođo profesorice. Između 10 i 15 minuta ima svaki stručnjak za svoje izlaganje. Hvala. Hvala vam lijepa što ste me danas pozvali na ovaj sasnak i na ovim uvodnim riječima. Ne znam mogu li pomaknuti slajdove, ali ova studija se temelji na e, uvidima koje smo prikupili iz dva projekta. E, prvi projekt je naručila Tvede Kamer, a drugi je proveden kroz e, observatori otvorenog istraživačkog područja, dakle a i Rosenberg je radio na, na, tom, na toj studiji. Ono što bih sad napravili 10-15 minuta je dati nek, vam neke informacije o tom okviru, o uvidima na temelju studija koje su provedene, a zatim pogledati instrumente i postupke kako na nacionalnoj razini. Predsjedavajuću upravo spomenula da imamo različite postupke u nacionalnim parlamentima kada se radi o tome da traže od izvršne vlasti polaganje računa, a zatim ćemo isto tako vidjeti što se događa u praksi, u političkom procesu um, kada se radi o Lisabonskom ugovoru. Isto tako primjećujemo da nacionalni parlamenti koriste odredbe iz Lisabonskog ugovora na vrlo različiti način. Iz toga bismo izolirali neke uvjete pod kojima se do sad koristio mehanizam ranog upozorenja i zatim preći na neke zaključne primjedbe. Ako sada dakle možemo preći na idući slajd, ovo sam već rekla. To je dakle kontekst u koji možemo smjestiti naše uvode. Ako krenemo na sljedeći slajd što se tiče instrumenta i e, postupaka, ono što ovdje možete vidjeti su upravo ti sustavi koje sam spomenula. Naravno, Lisabonski ugovor to kao što svi znate, poboljšava pravo na informiranje nacionalnih parlamenta pomoću europskih institucija. Dakle, Europska komisija nacionalnim parlamentima šalje nacrte dokumenata i tako dalje, ali unatoč tome nadzor nad nacionalnoj razini, nad odgovarajućim izvršnim tijelima na području europskih poslova i dalje od slučnog značaja i ovdje vlada nudi informacije parlamentima na razne načine. Primjerice, kroz sektorske odbore, a neki parlamenti, ali ne svi parlamenti, imaju pristup e, položaju vlastite vlade unutar vijeća, dakle znaju kakav će se stav primjerice zauzeti na razini korepera. Dakle, ex ante, o tome isto tako govorimo. Isto tako je vrlo važno pratiti što se događa u vijeću. I to je zadobilo na težini nakon Lisabonskog govora i u okviru Lisabonskog govora, primjerice možemo imati e, sate sastanaka koji su određeni za određene teme ili vrijeme za postavljanje pitanja i tako dalje. Nakon Lis isto tako vidimo da postoji sklonost e, ka specijalizaciji što nije slučajnost zato što imamo žute kartice koje se posebno sredotočuju na zakonodavne dosije, na zakonodavne prijedloge. Iz toga nije zanađujuće da se javlja specijalizacija, primjerice putem izvjestitelja ili takozvanih europromotera koji se usredotočuju na pojedina područja, zatim izvještavaju natrag svojim pojedinim odborima, dakle kada se radi o europromoterima. Ono što isto tako vidimo je da postoje velike razlike između parlamenta na nacionalnoj razini kada se radi o tome koju fazu zakonodnog postupka nadziru, dakle kada se radi o tajmingu. U našim istraživanjima smo našli da se još uvijek jako usredotočuju na zakonodavni postupak, ali, a i to isto tako nije značenje, zbog Lisabonskog ugovora se pažnja usmjerava i na postavljanje programa. Dakle, nadziru se e, zeleni dokumenti, to bijele knjige, zelene knjige i tako dalje. Zatim, u političkom diskursu isto tako srećemo pojam na engleskom mainstreaming, što dovodi do toga da specializirana tijela, odbori za pojedine sektore dobivaju na težini i tu se ne radi samo o odborima za europska pitanja koji se bave nadzorem nad europskim politikama, već isto tako i ti sektorski odbori. Ako prijeđemo na sljedeći slajd, onda možemo vidjeti što se zapravo događa za izravnu uključenost na europskoj razini. Tu opet vidimo da je uloga sektorskog odbora važna u nekim parlamentima, da su to oni odbori koji mogu u nekim parlamentima izraziti obrazloženo mišljenje. A isto tako mi vidimo da je uloga plenarne sjednice vrlo važna u većini parlamenta koji su obuhvaćeni studijom koji mogu pokrenuti obrazloženo mišljenje. To je vrlo zanimljivo zato što se te kartice moraju podnijeti pod velikim vremenskim pritiskom. A mi smo ustanovili da bilo da se obrazložena mišljenja podnose na plenom ili ne, da to nema nikakvog utjecaja na kašnjenja. Dakle, nema nikakvog negativnog utjecaja, barem ne prema našim nalazima, što se toga tiče. Isto tako nije iznenađujuće da je jako važna podrška kroz osoblje u parlamentima, to je isto tako vrlo važno kada se radi o aktivaciji instrumenta iz Lisabonskog ugovora. Zatim politički dijalog, ako se okrenemo tom drugom alatom, tu smo ustanovili da su postupci više manje isti u nacionalnim parlamentima, ali u nekim ustavima je politički dijalog i upisan kao ustavno pravo. Tako je primjerice slučaj u Austriji. Zatim ako krenemo dalje, vidjet ćete jedan od tih slajdova Sigurno ste vidjeli različite podatke, a ovo su podaci samo za određeno razdoblje između 2010. i 2013. godine. Ali to nam ipak pokazuje određen trend u tom razdoblju. Recimo švedski Riksdag, tu vidimo, je izdao najveći broj obrazloženih mišljenja. A ono što ovdje vidimo, a to nam je tako zanimljivo, je e, to što se postavljamo pitanje zašto je tome tako i postoje tu razni faktori koji u tome sudjeluju. S jedne strane se tamo svi prijedlozi e, podlegnu kontroli, dakle velik broj prijedloga se nadzire, a isto tako u tom razdoblju su tamo imali manjinsku vladu. I svakako ne treba gledati na nacionalne pamente kao na crne kutije, a to će vjerojatno i drugi govornici još i obrazložiti. Dakle, vidimo veliku varijaciju u broju obrazloženih mišljenja koje parlamenti izdaju, a isto je tako i za politički dijalog. Ako krenemo na sljedeći slajd, tu također vidimo da imamo različite u parlamentima. Evo, primjerice, portugalski parlament je u ovom istom razdoblju izdao najveći broj obrazloženih mišljenja. A to je nešto što je povezano s onim što sam rekla prije, da se informacije dobiju neovisno od vlade, da parlament može izraditi svoj stav, svoje mišljenje. To izgleda je važno u tom kontekstu. Ono što također vidimo na ovom slajdu, ali općenito, je da gornji domovi više koriste alate iz Lisabonskog ugovora nego niži domovi. To je općenit trend. Ne kažem da je to jednako, da to jednako vrijedi za sve nacionalne parlamente, a i za to postoje različiti, uzroci. Ali mi vidimo u nacionalnim parlamentima da gornji domovi zapravo više koriste mogućnosti Lisabonskog ugovora nego donji domovi. Ako zatim pogledamo uvjete za korištenje mehanizma ranog upozorenja, dakle na idućem slajdu, onda isto tako vidimo nešto što smo zaključili na temelju intervjua, dakle postoje različite percepcije uloga nacionalnih parlamenta što se tiče toga koju ulogu oni trebaju odigrati. Dakle, neki nacionalni parlamenti ne smatraju da je to njihova uloga da izravno interagiraju sa institucijama Europske unije. Isto tako analiza procjene troška i koristi pokazuju da nacionalni parlamenti koji su pod vremenskim pritiskom da ulažu više u politički važne dosije i da se tako mogu usredotočiti na pojedine dosije, primjerice na ured e, Europskog državnog e, odvjetnika. A ovdje vidimo isto tako kada govorimo o mehanizmu da na to utječe isto tako i uloga i broj osoblja. Ako pogledamo idući slajd sa e, brojem osoblja u parlamentima, onda tu isto tako vidimo neke razlike diljem parlamenta. Primjerice vidimo da njemački donji dom je vrlo dobro opremljen po pitanju osoblja, ali zatim se postavlja i pitanje koju ulogu igra osoblje, a to se vidi na sljedećem slajdu. Ovo se temelji na istraživanju kojeg smo proveli. Pokušavali smo kategorizirati na tipično parlamentarni način e, ulogu koju osoblje igra unutar parlamenta i ono što smo utvrdili jer za parlamentarno osoblje u velikoj mjeri igra ulogu analiz, analista ili savjetnika, a ne toliko administratora ili asistenata. I ono što smo isto tako stvrdili, a to ću spomenuti još i malo kasnije, mnogi od tih e, osoba je možda ovdje iz osoblja da vidimo da je vrlo važno imati i koordinacijsko osoblje. Ured za vezu je isto tako vrlo važno tijelo kada se radi o aktivaciji žutih kartica i o razmjeni informacije. Dakle, koordinacija između parlamenta je postala vrlo važna, a to isto tako nije nikakvo iznenađenje ako imamo na umu Lisabonski ugovor. zatim ako pogledamo na sljedećem slajdu uvjete za korištenje mehanizma ranog upozorenja, tu vidimo da je uloga ureda za vezu važna oni se sastaju i na sastancima u ponedjeljak jutro, razmjenjuju mišljenja. IPEX se također smatra dobrim alatom, ali neki od intervjuiranih osoba su kritizirali IPEX jer su rekli da je zastarjelo. Kosak se također smatra važnim, važnom platformom kako bi se isto tako dalo više važnosti žutim karticama. I zatim suradnja sa institucijama Europske unije, to se naglašava. E, imamo Europsku komisiju i instituciju u kojoj smo evo danas, dakle u Europskom parlamentu. Kao što znate, tu postoji isto ta tendencija da se održava više interparlamentarnih sastanaka. I tu se opet vidi ta specializacija usredotočenje na posebne teme poput zajedničke sigurnosne i vanjske politike. Dakle, da pređem sada na zaključke. Pitanje je dakle bilo je li čaša poluprazna ili polupuna. Ovdje vidimo učinke samo ugovora utoliko što ima više interparlamentarne suradnje i koordinacije, ali ovaj sastanak je zapravo jedan od elemenata te suradnje i koordinacije. Vidimo da se više informacije izmjenjuje i vidimo da je uloga osoblja važnija. Isto tako vidimo da je multiparlamentarno polje pod navodnicama postalo isto tako važnije. Što to znači? To znači da se ne, ne ide samo prema jednoj platformi, dakle ako parlament ima mogućnost dati mandat e, odgovarajuću delegaciju vijeću, da se dakle ne usredotočimo samo na taj alat, već da to nadopunimo s obrazloženim mišljenjima, da to nadopunimo sa više razbira informacija, sa praćenjem obrazloženih mišljenja kroz e, intenzivni politički dijalog. Ono što dakle zamjećujemo nakon Lisabonskog ugovora jest da imamo mnoštvo alata i da se ne moramo kretati samo jednim putem uh, u jednom smjeru. Vidimo dakle učinak Lisabonskog ugovora, ali isto tako vidimo da dolazi do diferencijacije, a sljedeći govornici će patiti još i više svjetla na diferencijaciju različite učinke. Hvala vam lijepa. Eh, Hvala vam, profesorice Mojholzer. Riječ ima profesor Rosenberg iz Centra za evropske studije iz Pariza. Izvolite. Hvala lijepa, gospođa predsjedavajuća. Govorit ću na francuskom. Hvala vam na vašem pozivu. Evo kao francus, zapravo bih vam rekao nešto zašto možemo biti optimisti zbog nas ovih parlamenta, a zatim zašto možemo biti pesimistični. Općenito rečeno, u jednoj rečenici mogu reći da sam više optimističan. Koji su razlozi za to da budem optimistični? Ako možemo pogledati dokumente, imamo tri razloga. Kao prvo, nacionalni parlamenti koriste e, svoju mogućnost nadzora, kao drugo, oni sve više nadziru e, predsjednike svojih vlada kada se radi o europskim pitanjima i treći razlog je što se više zna što je točno uloga nacionalnih parlamenta. Na idućem slajdu tu vidite da provali smo studiju, pokušali smo kvantificirati dosta su ograničeni, ishodi toga, ali ipak to nam, nam dosta toga ukazuje. Dakle, pokušali smo vidjeti za 40 parlamentarnih domova Europske unije, osim Hrvatske, dakle vidjeti kakva je parlamentarna aktivnost. Dakle, imali smo 45 sastanaka odbora za vanjske poslove i europske poslove, dakle otprilike 20 sati rada, dakle oni rade u trajanju od 68 i 4 sata. Zatim imali smo 35 mišljenja koje su nacionalne pameti uputili svojim vladama i 12 koje su uputili Europskoj komisiji u okviru prije svega političkog dijaloga, ali kad kad i u okviru mehanizma ranog upozorenja. Uz to još imamo i rasprave na plenarnoj sjednici. U prosjeku 13 rasprava za nadzor prije sastanka vijeća Europske unije. Dakle, iako vidimo da je njihova ovlast e, donošenja zakonodavstva ograničena zbog europske razine. Nacionalni parlamenti su se na neki način probudili u proteklih nekoliko godina i prije svega i zbog financijske krize i aktivni su kada se u europskim poslovima sa razlikama koje vidimo na idućem slajdu informatika baš ne funkcionira, pa ne možete zapravo dobro vidjeti gdje se nalaze pojedini parlamenti i stoga će vam podastati dokument u kojem to možete vidjeti, ali skroz gore desno, parlament koji ima najviše ovlaštenih prava, koji ima najviše nadležnosti, to je finski parlament. Osim finskog parlamenta, aktivni parlament koji ima velike ovlasti, tu su dakle običajni sumnjivci, Danska, Švedska, Njemačka, Nizozemska ali isto tako i zemlje koje su nedavno pristupile Europskoj uniji, Estonija, Litva, Češka republika. Ne bih baš davao imena onih nacionalnih parlamenta koji su manje aktivni u pitanju europskih poslova, ali dobro, kad kad je zadatak znanstvenika i da ukažemo na poteškoće ili na određene izbore, recimo evo belgijski parlament, ciparski, grčki, uh, slovenski parlament, rumunski parlament – Ne vidimo dakle mnogo razlika e, po pitanju zapada i istoka, ali vidimo razliku sjever-jug. Ako parlament želi djelovati u vezi s europskim pa poslovima, onda je to zato što ima tradiciju jaku za to, zato što ima javnost koja možda nije nužno euroskeptična, ali koja je zabrinuta po pitanju demokracije na europskoj razini i zbog političkog života. Kada imamo manjinske vlade, poput one u Danskoj, onda je parlament e, više aktivan, ili kada imamo vladu u obliku koalicije, kao u Njemačkoj i drugim državama. Ta koalicija sama tjera na veću aktivnost. Na sljedećem slajdu, što se tiče razloga zbog kojih trebamo biti optimistični, tu se osvrćem na jednu studiju koju sam izradio u Europski parlament prije dva, dvije godine sa gospodinom Wolfgangom Veselsom iz Kelna vezano uz nacionalne parlamente. Tu smo analizirali aktivnosti nacionalnih parlamenta oko sastanka Europskog vijeća. Budući da je nadzor nad Europskom unijom sve više pod utjecajem sastanaka Europskog vijeća zbog ekonomske krize i tu je isto tako odgovor pozitivan utoliko što su nacionalni parlamenti aktivni večer prije ili da nakon sastanaka Europskog vijeća, e, da, vijeća, to je dakle e, gospodarski gledano vrlo važno i to je logično da mobilizira nacionalne parlamente i da to zanima i druge zastupnike, ne samo one zastupnike koji se bave europskim poslovima. Zatim, e, tu sam naveo još i kao zadnje to da do sad aktivacija nacionalnih parlamenta nije došlo do blokade e, odluka na Europskom vijeću. Dakle, to nije spriječilo odluku za Grčku, to nije spriječilo uspostavu bankarske unije. Na sljedećem slajdu i tu vidimo razlike. Postoje različite načine na koje parlamenti vrše utjecaj. Ne vidite mnogo ovdje možda satenutno, tenutno, ali mogu vam reći da oni koji su vrlo aktivni, to je nizozemski aktivan, na plenarnoj sjednici, parlamenti koji su više aktivni e, unutar odbora, to je Belgija, Finska, Litva i Slovenija, a zatim imamo i parlamente koje prije svega djeluju nakon, da nakon sastanka Europskog vijeća, dakle unutar postupka polaganja računa, tu stoje u Kraljevstvu primjerice, a imamo druge parlamente koji više djeluju unaprijed, primjerice u Njemačkoj, dakle koji pokušavaju imati utjecaj prije nego što kancelarka ode na sastanak Europskog vijeća. Kada imamo predsjednike vlade ili bivše predsjednike vlade, onda je važan stav zastupnika i na raspravi. A slovenski predsjednik vlade na sastanku Europskog vijeća će reći primjerice evo ja nemam tu podršku parlamenta, oni mi to neće poduprijeti i odobriti i stoga su ti parlamenti na neki način vrlo važni kada se radi o donošenju odluka. Zatim, još jedan razlog da budemo optimistični, na idućem slajdu Koncept nacionalnog parlamenta je zapravo dosta nejasan zato što postoje mnoštvo različitih nacionalnih parlamenta u Europi. Dovoljno je otići u Westminster, u Bundestag, u nacionalnu skupštinu u Francuskoj, kako bismo vidjeli da to nisu iste zgrade, iste navike, iste tradicije, niti iste, iste resursi. I mislim da u raspravama Europska unija nije dovoljno radila na tome da postoji neki za, neko zajedničko svačanje oko toga što su to nacionalni parlamenti. Kategorija nacionalni parlamenti se na neki način prirodno e, razvijala putem tih rasprava, putem spominjanja nacionalnih parlamenta u ugovorima, e, prvi put ugovor iz Maastrichta, još više sa Lisabonskim ugovorom i sa interparlamentarnim tijelima poput Kosakom i tako dalje, e, kontaktima između nacionalnog parlamenta i Europskog parlamenta. Definicija kakva je, pa ona je dvostruka. Kao prvo, nacionalni parlamenti se sada shvaćaju kao tijela koja zastupaju demokraciju, zato što su to izabrani zastupnici, zato što oni raspravljaju i zato što su pluralistički. Zato što nisu uvijek istog mišljenja, ne slažu se i to se na neki način prirodnije odvija u tim parlamentima nego u Europskom parlamentu koji je dosta podložan konsenzusu. To je jedno obilježje Europskog parlamenta, bar što se tiče većih klubova zastupnika. Zatim čini se da postoji još jedna definicija nacionalnih parlamenta, dakle oni imaju različitu ulogu u Europskoj uniji i te različite uloge se prihvaćaju. To je na sljedećem slajdu. Možda nećete jako dobro moći to pročitati, ali pokušali smo vidjeti koji su to modeli aktivnosti za parlamente. Dakle, government watchdog, to su oni parlamenti koji nadziru što rade njihove vlade, to je finska primjerica, zatim policy shaper, oblik oblikovatelj politika, to oni koji će pokušavati oblikovati um, europske politike svojih vlada, to je tipično recimo Bundestag. Zatim javni forum, to je parlament koji raspravlja, koje stavlja europsku politiku um, u javnost, to je primjerice nacionalna skupština u Francuskoj, zatim europski igrač, to je tijelo koje pokušava biti prisutno u Briselu, ovdje kod vas pri Europskoj komisiji. Sa Kristinom Neunholdom smo vidjeli primjer portugalskog i švedskog parlamenta, stručnjak, to su parlamenti koji pokušavaju izraditi stručno mišljenje o europskim temama i tu je model koji je najočitiji Britanski dom lordova. Ono što možemo uočiti u ovoj tablici je da neki parlamenti ne biraju. Švedski parlament igra u svim kategorijama skoro pa, a drugi su se specijalizirali za neka područja. To je bogatstvo, to je raznolikost koja odražava bogatstvo e, ustavnih tradicija Europske unije, to je priča o europskoj povijesti u proteklih nekoliko stoljeća. Ali evo kada to kažem, onda ću sada u, drugom dijelu biti malo više pesimistični, pokušavat ću ukazati na nedostatke. Na sljedećem slajdu, dakle imamo to rano upozorenje ranog, e, mehanizam ranog upozorivanja o subsidijarnosti, ja sam kritičan i nisam jedini 90% sveučilišta koji su specijalizirani za tu temu su protiv mehanizma radnog upozorenja. Kada se radi o subsidijarnosti, kažu da je taj mehanizam presložen, da odvraća pažnju, da mnogo parlamentarnih zastupnika zaokupira previše, da okupira mm, teme na mnogim sastancima za malo rezultata. I to baca dosta negativno svjetlo na nacionalne parlamente koji su čuvari svojih nacionalnih prava. Na Nacionalni pameti žele riješiti problem, oni su poput mene i vas, žele riješiti nezaposlenost i e, oni nisu obsjednuđi sa pitanjem subsidijalnosti. Ja tu dakle vidim jednu vrstu distrakcije, a isto tako i prijetnju, e, to recimo trenutno e, daje e, Davidu Cameronu poticaj da traži crvenu karticu što je po mom mišljenju potpuno nepotrebno. Zatim na idućem slajdu tu možete vidjeti dakle, broj direktiva, uredaba i odluka koje Europska unija usvaja i to za razdoblje od proteklih 15 godina. Dakle, vidite da je došlo velikog pada 2010. godine i da taj pad još uvijek nije svladan, što znači da recimo Europski parlament trenutno nema mnogo zakonodavnih dosija pred sobom, nema mnogo rada. Dati alate na svojim parlamentima kako bi oni blokirali proizvodnju zakonanih dokumenata, a već sada vidimo da je ta proizvodnja usporena, mi se čini da je opasnost. Druga točka, drugi razlog zbog kojeg možemo biti pesimistični, vrlo brzo ću to obraditi. Na sljedećem slajdu. Mnogi nacionalni parlamentarci su takvi da se jedna mala skupina njih specijalizira za europske poslove. Jedna jako mala skupina i onda je teško da oni sudjeluju u dostatnoj mjeri u donošenju odluka na europskoj razini. Isto tako e, osoblje kad kad svojom aktivnošću maskira nedostatak rada parlamentarnih zastupnika. Žao mi što to moram reći, ali to je tako izvješća su izrađena, rezolucije su izrađene, a da se zapravo parlamentarni zastupnici dovoljno ne upliču u to. I tu imamo dakle nedostatak e, opredjeljenosti parlamentarnih zastupnika. Zatim, sistem za mainstreaming, to je kada se u svim odborima raspravlja o europskim poslovima, ne samo unutar odbora za europske poslove u parlamentu, Bundestag je recimo dobar primjer za to, no ono što je problematično je to što je teško potaknuti da se svi parlamentarni zastupnici mobiliziraju u drugim odborima ako oni nisu specijalizirani što će im dati identitet i e, postupovnu prednost. Evo, to je to što se tiče ovog problema. Istodobno trebam priznati da većina ovih rasprava o kojem vam pričam u Europskom vijeću da su te teme sada šire, da ne se tiču samo odbora za europske poslove. Jedan razlog za kojeg možemo isto tako biti pesimistični, to je na sljedećem slajdu, upravljanje Europskom unijom, sustav donošenja odluka Europske unije, na način na koji on napreduje od krize u proteklih nekoliko godina, sve više zapravo otežava da nacionalne implementacije vrše nadzor nad time. Tri primjera za to. Kao prvo, zakonodne odluke E, Europska parlamenta njima treba što, sve više više vremena. Evo tu imate vrijeme koje je potrebno za usvajanje direktiva, uredba i odluka 1996. nam je bilo potrebna jedna godina da se usuglasimo oko jedne direktive, uredbe ili odluke, a prošle godine vidimo da je to zapravo dvije godine. Dakle, došlo je do dosta velikog usporavanja u brzini u kojem se usvajaju zakonodavni dokumenti. I to predstavlja poteškoću nacionalnim parlamentima zato što se tu postavlja pitanje za njih u kojem trenutku oni trebaju intervenirati u trenutku kada Europska komisija iznese svoj prijedlog ili u trenutku kada se vode krajnji pregovori. To je isto tako i problem zato što je dvije godine polovica parlamentarnog mandata, što znači da mnogi tekstovi koji se danas predlože će biti uključeni, to su usvojeni kada zapravo imamo potpuno novu većinu u parlamentima i to otežava rad nacionalnih parlamenta. Zatim isto tako još jedan problem vezan uz upravljanje u ovom trenutnom obliku. Tu su podaci koje svi od vas dobro poznaju, dakle tu se vidi da je većina odluka u uobičajenom zakonodavnom postupku sada usvojena pri prvom čitanju, a ne pri drugom čitanju. U 2014. godine imali smo 93% takvih slučajeva, dakle odluka i zakonodavstva Europske unije koji su usvojeni od strane vijeća i Europskog parlamenta pri prvom čitanju. To predstavlja poteškoću za nacionalne parlamente. Oni nemaju, ne mogu doista pratiti te pregovore zato što su oni tajni, zato što se provode u okviru zatvorenih trijaloga između komisije vijeća i parlamenta i što iz toga je nacionalnim parlamentima teže to pratiti, ali isto tako i živačima i novinarima i građanima pratiti te aktivnosti. ima manje institucionalnog pluralizma na zemlji Europske unije, što onda on omogućava da se izražava pluralizam demokracije Europske unije. Zatim, kao zaključak, možemo preskočiti sljedeći slajd i preći odmah na zaključke. Evo, kao zaključak četiri točke. Nacionalni parlamenti su aktivni, kao što sam već čekao, po pitanju europskog pitanja, više nego što to mislimo, više nego prije, oni iskorištavaju svoje ovlasti, ali nisu dovoljno podržani, nemaju ne, ne mogu dobiti dobru podršku kroz alate poput mehanizma ranog upozorenja. Zatim e, treća točka, osnaživanje, osnaživanje nacionalnih parlamenta na razini Europske unije E, prije svega prolazi kroz nacionalne politike. A ja ipak mislim da bi mogli naći nekakvu vrstu zajedničkog kolektivnog sudjelovanja na europskoj razini. Postoji jedna inicijativa zelene kartice i ta inicijativa mi se čini dosta obećavajuća i jako zanimljiva i isto tako ima tu prednost da bi se mogla vrlo brzo uvesti. Zatim zadnja točka. Stavio sam tu, možemo li dalje imati trompleu strategije, ta se riječ vrlo često koristi na francuskom, kada imamo zidove gdje se prikazuju prozori koji zapravo nisu tamo, dakle neke prividne strategije. Čini se da zapravo djeluju nacionalni parlamenti, a pritom više djeluje samo osoblje one više aktivnije od samih parlamentarnih zastupnika. Zatim isto tako mehanizam ranog upozorenja je vrlo složeno i isto tako u svo dužno poštovanje koje sjećam prema Europskom parlamentu, isto tako i po pitanju dijaloga između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, to je dijalog koji je često poput između gluhonjemih osoba koji ne funkcionira. Recimo trenutno imamo raspravu o interparlamentarnom forumu pod člankom 13. Prošli tjedan su postupovna pravila za tu interparlamentarnu konferenciju usvojeni e, na vrlo bolan način nakon dvije godine pregovora. Tu vam ne govorim kao sveučilišni profesor, nego kao građanin, e, gospođo, gospodo parlamentarni zastupnici, šokiraju, šokira me taj način donošenja e, odluka i mislim da tu parlamentarni zastupnici nisu na razini zadatka i Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima bi ipak trebalo biti moguće da imaju lakši postupak kada se radi o ovome. Hvala vam na vašoj pažnji. Thank you very eh, profesor Hvala vam najljepša, profesore Rosenberg. ima profesor Filip Poire iz eh, Luksemburga. On se bavi parlamentarnim studijima. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, hvala vam na pozivu. Ako možemo krenuti na prvi slajd, pokušat ću iznijeti uh, u četiri dijela svoje razmišljenja. Kao prvo, iznijeti nekoliko menata u akademskoj raspravi u ulozi nacionalnog parlamenta. Kao drugo, brzo ću prijeći kroz ugovore Europskog parlamenta i ugovore nacionalnih parlamenta i kao treće mislim da je ekonomska politika, ekonomsko upravljanje nacionalnih planeta vrlo važno. I zatim četvrti dio, da vidimo koje je stanje stvari sa raznim prijedlozima koji su na stolu, kako bi poboljšali stanje nacionalnih planeta u upravljanju Europske unije. Ako možemo krenuti na sljedeći slajd. Općenito rečeno, kada govorimo o autonomiji ili od parlamentarne kontrole, onda imamo više elemenata. E, to je nešto što uvijek trebamo imati na umu, a među tim elementima imamo prije svega definiciju zakonodavnog programa i rada nacionalnih parlamentarnih zastupnika kao takvih, a isto tako i pitanje proračunske kontrole i e, donošenja javnih politika. Ja ću se stoći na ta četiri elementa pomoću ta četiri dijela. Sljedeći slajd. Općenito rečeno, e, u sveučilišnoj literaturi vidimo da postoji ta ideja parlamentarizacije E, uloge nacionalnih parlamenta u e, Europskoj uniji, u 28 demokracije Europske unije, što znači da zakonodavni politički program zbog različitih razloga e, prije svega izvršavaju izvršne vlasti, a nacionalni parlamenti u upravljanju Europske unije predstavljaju samo jedan od primjera te deparlamentarizacije europskog života. Na sljedećem slajdu utvrđujemo također da se ta deparlamentarizacija odvija zbog Um, neokorporatizma, pitanje uh, nedavnog, nedavne ekonomske monetarne unije, tih politika koji su se razvili, zatim uh, odbora stručnjaka i prije svega vršenje vanjskih procjena nad političkim ili proračunskim odlukama. Drugi elementi, fragmentacija raznih dionika u javnoj politici čini da su nacionalni pamenti samo jedan element među drugima Imamo monopoliziran sustav koji ide više na korist Europske komisije ili vlade, imamo tehnokratizaciju javnih financija i privatizaciju procjene rashoda prije svega. Na idućem slajdu isto tako u tim raspravama imamo četiri glavnih aktivnosti koje nacionalni parlamenti imaju naspram Europskog parlamenta. Trebaju tražiti odgovornost i planiranje računa od svojih vlada, trebaju imati dijalog sa institucijama, trebaju kontrolirati subsidijarnost, to smo malo prije spominjali, i imaju e, dužnost voditi interparlamentarnu suradnju. Sljedeći slajd. Kada gledamo kada pogledamo sve ugovore od ugovora iz Maastrichta, nacionalni parlamenti su, poput Europskog parlamenta, vrlo dug postupak, nedorečen, negotov, kada se radi o njihovom uključivanju u uh, postupak donošenja odluka na europskoj razini. Uh, prednost koju nam pruža Lisabonski ugovor, ali tu sam pesimistični od mojih kolega, različiti ugovori o ekonomskom upravljanju, ja bih rekao su više smanjili ulogu nacionalnih parlamenta od onog što su oni zadobili Lisabonskim ugovorom. Ako nastavimo dalje, kao što je gospodin Rosenberg rekao, imamo različite modele parlamentarnog nadzira, nadzora u nacionalnim parlamentima, što znači da imamo veliku heterogenost različitih europskih politika unutar nacionalnih parlamenta, što nadalje jako otežava interparlamentarnu suradnju nacionalni parlamenti nemaju jednake navike, jednake politike, jednake ovlasti po pitanju europskih poslova. Njihova vizija, njihova uključenost u tim poslovima svi su tako vrlo različiti. Zatim nadalje. U akademskoj raspravi uvijek se postavlja pitanje je li nakon Lisabonskog ugovora e, završen taj postupak kada se radi o demokratskoj reformi, političkoj reformi i možemo reći da Lisabonski ugovor još dalje ostavlja neka pitanja neriješena, prije svega za nacionalni parlament. Zatim dalje. Neću sada ući u detalje, vi ih poznajete, ali u članku 12. Lisabonski ugovor navodi čitav niz aktivnosti i raznih priznanja nacionalnim parlamentima. A ako pogledamo rasprave koje se vode na sljedećem slajdu, onda se vidi da postoji veliko pitanje koliko Lisabonski ugovora doista ima težinu. Kao prvo, neki akteri smatraju da nacionalni parlamenti imaju više internu ulogu sada nego ulogu na europskoj razini. To je zapravo paradoksalno. Lisabonski ugovor daje nacionalnim parlamentima veće ovlasti prema svojim vladama nego prema institucijama Europske unije. Drugi element, isto tako vrlo važno i o tome treba razmisliti, naime, ne govori se o transpoziciji direktiva a nacionalni parlamenti se prije svega, kada se radi o europskim politikama, upravo usredotočuju na tu transpoziciju, to je predočenje u nacionalno zakonodavstvo. Zatim, mogu li nacionalni parlamenti da ili ne vršiti nadzor nad subsidijarnošću? Isto tako, ako se postavljamo te ista pitanja, onda vidimo da naravno da postoji suradnja između nacionalnih tijela i to je jasno i ukazano u Lisabonskom ugovoru, ali ta struktura interparlamentarne suradnje većinom je neslužbene prirode. Evo, rekli smo dvije godine trebalo da se uspostanove pravila za interparlamentarne konferencije, a ta suradnja, ako je neslužbena, onda zapravo čini štetu um, radu nacionalnih parlamenta Treba dakle učiniti tu neslužnu suradnju više službenom u budućim ugovorima i treba baš i upisati elemente te suradnje, dakle te interparlamentarne suradnje. Preskočit ćemo sljedeći slajd. Ako vidimo kako izgleda kontrola subsidijarnosti, onda zapravo tu vidimo da 10 do 15% od 2010. godine zakonodavnih prijedloga Europske komisije su e, naveli na kontrolu subsidijarnosti. To je možda novost, to je teško uspostaviti, ali to je malo kada uzmemo u obzir broj zakonodavnih prijedloga Europske komisije. Zatim, idući slajd molim vas, tu vidimo da je 2014. godine došlo do blagog pada, ali to je prije svega zbog toga, a Europska komisija je to isto tako priznala zbog toga što je komisija bila pri kraju svog saziv, mandata i zbog toga je bilo mnogo manje zakonodavnih e, prijedloga i zbog toga je mnogo manje e, kontrole subsidijalnosti od strane nacionalnih pamenata, kako su moji kolege već e, rekli. Skandinavski parlamenti su E, jako predstavljeni u kontroli subsidijarnosti i kao što je kolegica Nahol rekla, to je zbog sustavnog pristupa kontroli subsidijarnosti u svim prijedlozima direktiva. Ali isto tako ono što usvrđujemo je da nacionalni parlamenti nemaju jednaka prioritete kada se radi o kontroli subsidijarnosti. Primjenjuju različite kriterije u kontroli subsidijarnosti. Kao drugo, obrazložena mišljenja kad kad tumače socijalnost na mnogo širi način nego što je definicija u protokolu ugovora zapisana. A isto tako postoje različita mišljenja nacionalnih pamenata kada se radi o tumačenju i primjeni načela socijalnosti. Što dovodi do toga da nemaju svi iste smjernice prema kojem bi vršili kontrolu subsidijanosti i nemaju svi niti iste dakle, kriterije za to. Ako se bavimo dakle s učešnjim raspravama o kontroli subsidijarnosti, onda možemo vidjeti da je novi mehanizam trebao pojačati učinkovitost političke kontrole, ali ne li se o vetu, to nije niti poželjno, ne žele se s time ništa spriječiti, ali za neke osobe, prije svega pravnike, kontrola subsidijarnosti je zamišljena prije svega od strane čelnika država i vlada i čini se da je e, ono više korisno za same vlade nego za nacionalne parlamente. Ako pređemo na treći dio, vrlo kratko je, nemam vremena ući u sve detalje, ali moći ćete i kasnije pogledati te slajdove. Kada pogledamo različite paktove, različite ugovori koji su 2009. usvojeni o i proračunskom, ekonomskom i proračunskom pravnom. Tu imamo kao prvo poteškoću tu da su ti ugovori i paktovi usvojeni pod metodom zajednice, to jest pod međuvladinim pristupom, ali i pod metodom zajednice, ali su mnogo bliži upravo tom međuvladinim pristupom što otežava rad nacionalnih parlamenta kada se radi o ekonomskom i proračunskom upravljanju. Preskočit ćemo sladove koji prolaze kroz pojedine ugovori i pakte, ali samo želim reći da ti ugovori o gospodarskom i proračunskom upravljanju tu možemo reći da progresivno prisustvamo i žao mi je što to moramo reći, što to moramo reći na deparlamentarizaciju kada se radi o proračunskim aspektima i to iz više razloga. Kao prvo, u posljednjem ugovoru, međuvladinom ugovoru o stabilnosti, konvergenciji, tu smo imali jedan glavni stup, glavni element koji se tiče upravljanja eurozonom dakle za čelnike države vlada koji su članice eurozone. A taj tjedan eurozone, taj sastanak, on zapravo nije pod kontrolom nacionalnih pomenata To ojačava Osim toga, mehanizam koji je predviđen u međuvladenim ugovorima ograničava tradicionalnu ulogu nacionalnih pamenata u proračunskom kontroli. Prije svega, čak i ako je to vrlo pohvalno što smo imali savjetodavni stručni odbor u programima reformi, ipak treba reći da su, da tu ne postoji domena veza sa nacionalnim parlamentima. Moram preskočiti još jedan dio prezentacije i zatim bi se osvrnuo na razne prijedloge, na trenutno stanje stvari, kako bi zatim prešao na zaključke. Kada, dakle, vidimo ćete prijedloge za poboljšanje uloge nacionalnih parlamenta u europskom upravljanju, onda možemo kao prvo reći, kao što su to i moji kolegi rekli, da postoje velika aktivnost nacionalnih parlamenta da nađu bolje instrumente kako se mogu uključiti u rad nad europskim upravljanjem. E, imamo studiju Doma Lordova i druge studije, izvješće iz Danskog parlamenta i rad unutar Kosaka. A sve te aktivnosti nam pokazuju da postoji velik velika razlika, mm, mnoštvo suprotnih glasova, a kad kad i konsenzus oko toga koja bi trebala biti uloga nacionalnih parlamenta. Istovremeno svjedoci smo konkurencije koju vrši izvršna vlast, prije svega u izvješću kako nadopuniti ekonomsku i monetarnu uniju, izvješće koje je nedavno objavljeno. I tu vrlo jasno vidimo jake razlike između izvršne vlasti i aktivnosti nacionalnih parlamenta kada se radi o tome da se poboljša uloga nacionalnih parlamenta. Evo dva, tri primjera ću vam sada iznijeti i zatim ću prijeći na zaključke. Sva rasprava oko zelene kartice koju je pokrenuo Kozak pokazuje koliko je to pitanje teško. Neki nacionalni parlamenti nisu, nisu zainteresirani za to ili slabo zainteresirani za dakle, upotrebu zelene kartice, dok drugi žele imati zelenu karticu. Ali kad gledamo ta stajališta, onda vidimo da ne znači svima isto zelena kartica. Isto tako, nacionalni parlamenti imaju veliki konsenzus kada se radi o tome da kažu da im Lisabonski ugovor pružio mnogo, pa, mnogo informacija, velik pristup informacija, da je zapravo sada poteškoća u tome kako analizirati te, te informacije. Previše informacija uništava rad nacionalnih parlamenta i po tome čini se da se svi slažu u različitim izvještajima. Zatim isto tako, treći element u tim izvještajima koji je zajednički, što je vrlo zanimljivo, da postoji stalna volja za većom i sustavnom interakcijom između članova odbora i e, nacionalnih parlamenta sa službom Europske komisije i sa službama nacionalnih parlamenta i veća interakcija i više odgovornosti e, Europske komisije prema odborima za europska pitanja. Također sva ta izvješća, sve te rasprave pokazuju se tako nešto još zanimljivo, a to je sama uloga nacionalnih parlamentarnih zastupnika. Tu čini se poslije konsenzus koji kaže da bi se odbori za europske poslove trebali manje specijalizirati kako bi više imali sektorske odbore, dakle odbore za transport, za okoliš i tako dalje i kako bi dakle imali izravni dijalog ne putem specijaliziranih odbora E, za europske poslove i Europske komisije već između odbore za poljoprivredu i, i tih sektorskih odbora primjerice sa Europskom komisijom. Evo moj zaključci, moj zaključci na zadnjem slajdu. Nekoliko razmišljanja. Kao prvo, heterogenost nacionalnih parlamenta dovodi do deparlamentarizacije s jedne strane, a s druge strane otežava e, iznošenje zajedničkih strategija za nacionalne parlamente za upravljanje Europske unije. Kao drugo, pravni formalizam ugovora, ugovora iz Lisabona i pakt o stabilnosti daje nove ovlasti na parlamentu, ali istodobno otežava njihov rad i prije svega kada se radi o ugovorima i paktovima, onda vidimo da su oni liberalizirali, dali autonomnost svojih nacionalnih, svojih eh, parlamentarnih zastupnika pred nacionalnim parlamentima i čini se da oni ne uspijevaju do sada dobro svoje, svoje obveze kada se radi o ekonomskom upravljanju. Zatim isto tako čini se da postoji još dosta posla kada se radi o tome kako možemo E, svim parlamentima ustupiti e, dobre alate za to da se oni uključe u gospodarsko upravljanje. I zadnja točka. E, razlike između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta, njihova različite koncept, koncepciji europskih politika. Ta razlika je trenutno toliko snažnija što Europski zakonodavci imaju vrlo precizan program vezan uz institucionalne reforme i mnogo su napredniji nego nacionalni pamenti kada se radi o institucionalnim ovlastima Europske unije. Hvala. Hvala vam lijepa, profesore Porije. Imamo sada nekoliko riječi za kolege iz nacionalnih parlamenta. Inače se saslušavanja u parlamentu organiziraju na način ne samo da dajete, da nam, da nam, da nam izričete svoje mišljenja izjave, već možete također postavljati pitanja i možemo dakle zatražiti od stručnjaka da odgovore na ta pitanja. tko se želi javiti za riječ, neka podigne plavi karton. Mi vas pozivamo da to učinite i zbog toga su danas stručnjaci ovdje. Prvi su se javili za riječ kolega iz Turske. Gospodin Kučuksan, izvolite. Hvala lijepo, piću kratak. Također imam pitanje. U prezentaciji su se gosti, su se gosti koncentrirali na razine upravljanja europskim institucijama. Međutim, čini mi se da nešto nedostaje, to je uključenost eh, građana u europske izbore, ukoliko se dobro sjećam, imali smo izlaz u sud oko 40 posto također u nacionalnim izborima. Kada pogledamo tendencije vidimo da su slične. Postoji manji interes za politiku, manja želja za sudjelovanjem. I pitam se je li to neka vrsta signala da su građani izgubili povjerenje u europski projekt. Mislim da bismo to trebali uzeti u obzor kada govorimo o odgovornosti, transparentnosti i načinu na koji ljudi razmatraju budućnost Europe. Koliko oni nemaju pristupa podacima i ukoliko nemaju pristup donošenju odluka, to je nešto zbog nad čime bi se Europska unija valjala zabrinuti. Moje pitanje je povezano upravo s ovim što sam sada naveo. Zanima me Jesu li se stručnjaci pozabavili ovim aspektom? Smatrao da je to nešto što nedostaje u ovoj raspravi. Dakle, pitanje sudjelovanja, predstavljanja građana, dakle govorimo o izravnoj demokraciji. Hvala lijepo. Thank you very much. Uh, from Romania, Mr. Uh, Hvala vam, izvolite imate riječ kolegica iz Rumunjske. Hvala lijepa. Hvala. Govorimo o jačanju dijaloga između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. U Donjem domu u Rumunjskoj imamo odbor za evropske poslove, ja sam na čelu toga odbora. Mi ne samo da izrađujemo mišljenja koje potom šaljemo Europskoj komisiji, već svakog mjeseca organiziramo konzultaciju sa građanima o aktualnim pitanjima. Imali smo konzultaciju tako o Junkerovom planu, o migracijama, o energetskoj uniji. I iznenadio me komentar kolege e, Rosenberga po kojem u rumunjski parlament nije dovoljno aktivan. Kada pogledamo najnovije podatke Evropske komisije, naš parlament je drugi po redu kada ga se usporedi sa ostalim parlamentima. Možda su nam potrebni aktualni podaci, a ne ovi zastarjeli. Osim toga, u Rumunskoj dakle, imamo na snazi zakon koji definira odnos na koji surađuje naš odbor sa drugim institucijama, iako smo u početku imali nešto teži, teže uvjete, danas je situacija bolja. Predsjedništvo naime nakon svakog Europskog vijeća mora obavijestiti naš odbor o tamo, tamo donesenim zaključcima. Nekoliko riječi o radnim dokumentima, ne mogu sada to u detalje elaborirati, ali stavci 9 i 10 eh, su, nešto, su za nas problematični. Govori se o ulozi nacionalnih parlamenta u kontekstu evropskih poslova i to je nešto što nadilazi isključivu kontrolu nad nacionalnim parlamentima. Govori se i o kontroli nad nekim europskim strukturama primjerice. Mogla bih spomenuti i namjeru da se promjeri zakonodavstvo vezano uz Europol. Mislim da bismo se time trebali pozabaviti. Dakle, po nama ova dva stavka bi se trebala revidirati kako bi se naglasila uža suradnja između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Na taj način bi doprinosi nacionalnih parlamenta bili uzeti u obzir. Kada je riječ o načelu subsidijarnosti, Znamo da imamo osam tjedana u kojih moramo odgovoriti, međutim želim vam postaviti pitanje, ne mislite li da bi bilo bolje stvoriti sustav dobre prakse kako bismo u smislu ključnih doprinosa kojima se mijenja stubokom, dakle dokument koji je primljen od komisije, koliko bismo te, kako bismo li se mogli tim dokumentima baviti dakle, nakon ovog roka od 8 tjedana, to bi bilo e, jako važno. I još jedno pitanje, mislite li da je potrebno imati, dakle, pratiti e, razvoj situacije kad je riječ o raspravama o nekim situacijama, jer govorimo ovdje o suštinskim pitanjima, mislim da se svime ovim trebamo pozabaviti i u nekoj nastavnoj fazi, dakle, kontinuirati raditi na pitanjima kojima se bavimo u nacionalnim parlamentima i to bi bio dobar razvoj rasprave i hvala vam i hvala vam što ste organizirali ovaj sastanak. Zastupnik Korbet iz Europskog parlamenta. Hvala. Glavna poruka koju sam danas eh, dobio od ovog sastanka jest rasprava o suštini, a ne subsidijarnosti. Ono što nam je potrebno jest mogućnost da, da nacionalni parlamenti pogledaju koji je sastav prijedloga, a ne da kasnije raspravljaju o kontroli subsidijarnosti. Zato što u praksi subsidijarnost rijetko predstavlja problem. nakon šest godina od uspostave sustava ranog upozorenja. To je sustav e, žute kartice, dosledili smo samo dva puta, nikad nisu došli do narančaste kartice. Po meni to nije samo zato što je, što komisija jako oprezna kada je riječ o načelu javnosti, možda to je slučaj, a ja mislim da osobno i da jest, već to je i zato što Kako vrijeme prolazi, velik broj zakonodavnih prijedloga se tiče izmjene postojećog zakonodavstva, a ne ozakonjenjem nekih novih sektora. To je normalno sa, sa protokom vremena. Međutim, koliko govorimo o promjeni postojećeg zakonodavstva, onda je rasprava već održana o tome je li ta, to, to zakonodavstvo potrebno na europskoj razini ili ne. I zato, i subsidijarnost nije problem. Europsko zakonodavstvo treba, dakle, odobrenje kvalificiranom većinom, dakle, 65% europskog stanovništva, dakle, treba odobrenje nacionalnih ministarstava koje odgovaraju nacionalnim parlamentima. Dakle, mogućnost da se povrijedi načelo subsidijarnosti se značajno smanjuje. Zato što se dobiva potpora nacionalnih dakle, parlamenta. Ono što trebamo učiniti jest um, pronaći način na koji će nacionalni parlamenti dakle, moći raspravljati o sadržaju prijedloga. I to kroz politički dijalog, kroz doprinose, na nacionalnoj razini se mogu dakle uobličiti stajališta ministarstava, potom se to dakle može izreći na sastanku ministara i tako dalje. To je nešto čime će se baviti nacionalni parlament i neće i nacionalni, evropski parlament govoriti kako da djeluju. Međutim, dakle, rekao sam da subsidijarnost inače nije problem, a sada premijeri traže dakle, postupak crvenog, crvenog kartona. To po meni dobro, možemo to uvesti, to ne bi bio problem, zato što neće doći do situacije kojima će se on koristiti ili će se koristiti jako rijetko. Ali ukoliko to bude potrebno, dakle vi ćete moći koristeći ovaj karton, dakle iskoristiti svoje pravo. komisija uvijek može dakle, povući prijedlog ukoliko se recimo dostigne jedna granica koju možemo odrediti primjerice narančastim kartonom. Ja ću kao predsjedavajuća iskoristiti svoje pravo i reći da ovaj crveni karton također dolazi i kao namjera da se dakle nadiđe u području kojim sad raspravljamo, to je načelo subsidijarnosti. Dobro, da, to je možda pitanje za neku vrstu pregovora. Hvala vam. Rija Omen iz Nizozemske, izvolite. Prije svega, žela bih poručiti kolegi iz Turske da sam dugo godina bila izvjestiteljica za tu zemlju. To je polarizirana zemlja i sudjelovanje u izborima u toj zemlji je nešto više nego što je to slučaj u evropskim državama u kojima je demokracija nešto drugačija. Trebamo vidjeti kakvi su pragovi, imate prag od 10% u svom izbornom sustavu i to zasigurno doprinosi situaciji sa izlaznošću. Međutim, što možemo učiniti kada je riječ o subsidijarnosti? Subsidijarnost nije problem ja se slažem sa Richardom Corbettom. To želim poručiti i našem gostu stručnjaku iz Luksemburga koji nam je iznio dosta negativno dosta, dosta negativna stajališta u svom izlaganju. Tijekom trajanja ugovora iz Maastrichta dobili smo nešto veće ovlasti nego što je to prije bio slučaj kao parlament. Međutim, ono čime se moramo pozabaviti jesu eventualni problemi vezani uz e, države članice, zato što se one često ne slažu sa sadržajem zakonodavnih prijedloga. To je riječ o proporcionalnosti. I to su pitanja o kojima bi valjalo raspravljati. Kada je riječ o onome što su nam rekli stručnjaci za nizozemske i Francuske, želim dodati da imamo situaciju u kojima zastupnici nacionalnih parlamenta i oni Europskog parlamenta značajno surađuju. To je recimo slučaj u Nizozemskoj. Zastupnici Europskog parlamenta često su pozivani na sastanke tamošnjih parlamentarnih odbora. Ovo nije slučaj u nekim drugim nacionalnim parlamentima. Oni naime imaju priliku da obratiti se članovima tamošnjih odbora na pet minuta. Mislim da u Francuskoj postoji još veći stupanj dijaloga između ovih zastupnika. I doista bi bilo od velike pomoći kada bi se pojačala suradnja dakle ovih zastupnika. To bi ne bilo nešto što bismo trebali poduzeti. Hvala. Hvala vam. Za kolega Matioti iz Italije, izvolite, imate riječ. Yes, thank you very much. Uh, Italy is one of the countries which has uh... Hvala vam. Italija je jedna od zemalja koja je provela zakone kada je riječ o donošenju odluka, o sustavu donošenja odluka. Također imamo propisane postupke koji se tiču uključenosti parlamenta. U tijeku je ustavotvorna reforma, odnosno o njoj se E, o ono njoj se trenutno raspravlja i to je upravo na dnevnom redu sutra u nacionalnoj skupštini po prvi put se dakle u ustavu predviđa sudjelovanje parlamenta u analizi i reviziji europskog zakonodavstva također tu je ocjenjivanje dakle europskih politika. Moje pitanje je sljedeće. Iskustva koje imamo u parlamentu su takva da način na koji se parlament e, obraća, dakle čini se prije e, evropskih e, sastanaka na vrhu i često su to opće teme koje se tiču odnosa, dakle specifične zemlje i ukupnih e, politika i rekao bih da to pokazuje nedostatak dubinske analize. Vlada dakle ograničena u davanju informacija o određenim temama, međutim rasprava se izuzetno rijetko bavi pojedinostima određenih tema. Mene zanima komparativna analiza i prijedlozi koji se bave ovih pitanja. Je to odlika i drugih parlamenta u odnosu dakle nacionalnih parlamenta i Europske unije imamo li slučajeve u kojima se rasprave, naročito o velikim odlukama, velikim sastancima Europskog vijeća, da u kojoj su te rasprave nešto detaljnije. Moje iskustvo da vidim formalnu uključenost o općim strategijama to jako rijetko vidim, dakle na dijelu, rijetko vidim na dijelu ovo ovu detaljnu raspravu i zanima pošto ili opće uopće alati kojima to možemo provesti dakle u, u dijelo. Često se ovi sastanci na vrhu sazivaju vrlo kratkim rokovima i tako ako se za sigurnost u vezi postoje praktične poteškoće, bilo bi zanimljivo za mene doznati postoje li akademske studije o tome kako postići ovu veću uključenost? Hvala vam. Ramon Hauregi iz Europskog parlamenta, izvolite. Gracias, presidenta. Yo en primer lugar quería agradecer a los, a los expertos. Hvala vam. Prije svega želim zahvaliti našim gostima na njihovim izlaganjima. Oni su se pozabavili čitavim nizom pitanja koji se tiču dakle, sudjelovanja nacionalnih parlamenta i subsidijarnosti. Još jednom im hvala i za njih imam tri pitanja. Dakle, u parlamentarnim raspravama prije sastanaka Europskog vijeća vidjeli smo da su ovi sastanci na vrhu sve važni na način da su važniji od međuvladine suradnje na evropskoj razini. Želim reći da me zabrinjava činjenica da neki parlamenti imaju dosta čvrste stavove, odnosno iznose vrlo čvrsto stavove pred ove sastanke na vrhu. Za mene je to krivi krivi signali u suprotnosti je sa mandatom koji su dobile. Međutim, zanima me postoji li, dakle, rade li to, dakle, svi nacionalni parlamenti, da njihovi zastupnici idu, dakle, na te sastanke sa dosta čvrstim, rigidnim stavovima. Zanima me je li to običajna praksa. Potom, predstavili ste nam e, doista kvalitetne statistike svih za sastanaka i tako dalje. Međutim, e, kad je riječ o sastancima nakon održavanja sastanaka za vrhu, zanima me, događa li se ta rasprava u nacionalnim parlamentima postaju nacionalne rasprave? Dokače li se da nacionalni parlamenti dakle prenose tu e, raspravu nacionalni kontekst i dakle ne, ne uključuju se aktivno u europske rasprave zbog nekih lokalnih pritisaka. Mislim da bismo to trebali uzeti u obzir. Treće pitanje. Koja je uloga nad, e, regionalnih e, parlamenta u decentraliziranim zemljama? primjer Njemačke. Riječ je o zemlji koja ima dobru praksu u subsidijarnosti. Kako u osam tjedana svi mogu sudjelovati, dakle, u raspravi na način da svi uspiju reći ono što misle o primjeni određenih evropskih zakona. Hvala vam. Markanži, izvolite. Hvala. Pitanje za profesoricu Neuhold. Ona je spomenula različite postupke, dakle, odnosu parlamenta izvršne vlasti. Znam da postoje različite političke kulture u Europi, međutim imamo različite ustave. U čemu ovdje riječ o razlikama, o političkim kulturama ili ustavima koji dovode do ovih razlika? Mi smo trebali razmijeniti dobre prakse između parlamenta, vidjeti kako biti, kako biti učinkovitiji? Potom ste spomenuli dakle, dostupnost informacija eksante, mislim da to jako važno. U Luksemburgu imamo protokol između vlade i ministra, ministarstva za vanjske poslove to je sada u fazi evaluacije jer mislimo da možemo učiniti više. I vrlo važno je da se program sastanka na vrhu nađe na našim dnevnim redovima. Dakle, nakon tih sastanaka onda se nam se ministar obraća. Mislim da je to dosta važno pitanje. Osoblje također, naši dužnosnici su važni. Gospodine Nozebreg, vi ste se pridružili za ono što sam ja rekao danas ujutro. Kada se radi o mainstreamingu eh, europskih dosija u nacionalnim parlamentima, to je vrlo važno pitanje, ja to vidim kada ulazim u Briselu. Mi smo mala elita unutar nacionalnih parlamenta koji se bavimo europskim dosijejima. Zbog toga smo u Luksemburgu vodili tu raspravu da nemamo jedan odbor za europska pitanja odvojen od drugih, već da naš odbor, koji je sasvim dio odbora za vanjske poslove, zaprimi sve dokumente iz Europske komisije i da ih zatim proslijedi dalje drugim odborima. Mislim da je to vrlo važno kako bismo postigli pravi mainstreaming tog postupka. Isto tako mi je drago što ste spomenuli zelenu karticu i što ste rekli da se to može napraviti bez promjene ugovora. I niste upali u tu zamku kao neki drugi koji su protiv te zelene kartice, koji misle da time želimo imati pravo da predlažemo zakonodavstvo. To uopće nije ono što želimo. Imam jedno pitanje upućeno profesoru Poreju, bili ste malo negativni vezano uz deparlamentarizaciju. Zanima me, radili li se tu o manjku emancipacije nacionalnih parlamenta? Manjak emancipacije ili manjak eh, angažmana? Ali ne bih išao toliko daleko da bih govorio o deparlamentarizaciji. Dakle, koji je vaš stav o tome? Kada kažem emancipacija, i s time ću završiti, onda, evo, ovo danas nije bilo tako, ali često kada dođemo u Brisel na interparlamentarne sastanke, onda ustvrđujem da kad kad postoje kolege, ne želim citirati države, ali da ima kad kad osoba koji čitaju govore za koje imam dojam kao da ih je napisalo njihovo ministarstvo vanjskih poslova, kao da ne dolaze iz parlamenta. Moramo se, ako želimo se više emancipirati, onda i to imati na umu, biti toga svjesni i moramo imati bolju suradnju nacionalnih parlamenta sa svim onime što se ovdje događa u Briselu i u Sazburu. Hvala. Duarte Markeš. Hvala vam. Gospodin Duarte Markeš, izvolite. Dziękuję, Mr. President. Um, eu nesta intervenção gostava, por um lado... Hvala vam. Ja sam se javio u ime Portugalskog parlamenta. Želim dati mm, našu podršku ideju o zelenom, dakle, kartonu, zelenoj kartici. Kao što su već rekli, ostali ljude zanima po, politička rasprava, dakle, i izbori su često dokinuli taj, tu internu raspravu koju smo vodili o europskim pitanjima. Čuli smo što su rekli stručnjaci. Moja zemlja je jako dobar učenik kada je riječ o europskim izborima. Međutim, odbor za europske poslove zapravo na kraju nema vremena ozbiljno raspravljati o pitanjima koji se tiču građana i često raspravlja, odnosno previše raspravlja o europskim izborima. Dakle, Europa bi trebala postati boljom, bolje bi trebali postati građani. Međutim, europski građani moraju osjetiti bližim ovaj europski projekt, moraju osjećati da mu pripadaju. Zato je važno ljude, ljudima približiti Europu. Dakle, svaka nova inicijativa koja će dati novu, novu živost dakle, ovoj europskoj raspravi unutar nacionalnih parlamenta, znači da će pojačati ovu pripadnost Europu zajednička pripadnost Europi je upravo ono čemu težimo. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala vam. Želim reći da sam doista uživao u današnjim izlaganjima Irska. Dakle, podupire ovaj sustav kartona, dakle zelenih kartona, međutim, htjeli bismo vidjeti jasnije kriterije kada je riječ o subsidijarnosti. Što se tiče nadzora, mi smo usvojili ovaj sustav mainstreaminga već četiri godine, nedavno smo ga i revidirali kako bismo vidjeli da je on usklađen sa programom rada komisije, to je pozitivno, mogli smo bolje ocijeniti situaciju. Neka, neke statistike kada je riječ o nazočnosti, dakle na sastancima, na održavanju plenarnih sjednica i tako dalje. Mi svake godine Dakle, dobivamo podatke Europskog pokreta, European Movement, vidimo da koje su statistike kada je riječ o nazočnosti na sastancima, na plenarnim sjednicama. I potom održavamo javnu, dakle, sjednicu s tom organizacijom kako bismo tome raspravljali, tu smo izloženi kritikama, konstruktivnim kritikama i to je za nas dobra prilika kako bismo bolje ocijenili vlastitu efikasnost. Govornici su govorili o ulozi dakle, nacionalnih parlamenta. Kada je riječ o europskom semestru, mi održavamo e, sastanke nakon predstavljanja statistike rasta. Također pozivamo dionike da nam kažu što misle o prijedlozima. U izvješću petorice predsjednika se nalaze upute kako dodatno poboljšati dakle evropski semestar. Bilo bi dobro pitati goste što misle o tome hoće li te prijedlog petorice predsjednika dakle poboljšati sudjelovanje nacionalnih parlamenta u donošenju odluka ukoliko ne što misle koje su sljedeće mjere koje bi se s tim u trebali poduzeti hvala vam gospodin Boswell hvala vam ja vam želim reći da sam ja izradio ove popaske koje ću vam predstaviti. Današnje prezentacije su bile doista fascinantne. Prvo što mislim jest, imamo dakle dužnost e, obavljati nadzor nad europskim institucijama ili ono što pokušavamo učiniti, poboljšati ishode i to je ono nad čime se moramo zapitati. U skladu s tim, e, prvo želim reći da me fascinira ovaj višak informacija. To znači da morate znati kako selektirati informacije, kako se obratiti pravim ljudima, dakle kako na osnovu toga donijeti dobre odluke i u tom u tehničkom smislu moramo više raditi. Potom tu su velike razlike nacionalnih praksi, to smo vidjeli u današnjim prezentacijama. Tu implicira različite dakle, resurse na raspolaganju nacionalnim parlamentima. To znači da moramo biti, biti fleksibilni u svojim pristupom. Tu je potom diversifikacija potreba, ono čuje bismo se trebali pozabaviti. Danas smo došli ovdje raspravljati o sustavu zelenih kartona. Želje nam je detaljnije se pozabaviti dakle dobivenim prijedlozima i onda potom e, izvršiti odgovarajući nadzor. Treća tema naših razgovora bile su dakle analize ex post. Tu bismo trebali koordinirati svoje djelovanje sa revizorskim sudom, da vidimo jesmo li dobili e, dobru vrijednost za svoj novac. I potom je tu stajalište gospodina Korbeta koji je govorio o stabilnosti europskih institucija. Jesmo li spremni reći nismo ovime zadovoljni, i imamo na raspolaganju e, sankcije kojima možemo eventualno djelovati. Po načinu na koji upravljamo vidljivo je da Europski parlament i nacionalni parlamenti trebaju zajedno raditi i zakonodavstvo o zajedničkim područjima bi trebalo biti zasnovano na nekim temeljnim pravilima koji ne bi narušavali načelo suverenosti ili pak konvencije različitih institucija. Međutim, postoji politička pozadina, a to je da naši glasači žele da se odluke donose na odgovarajući način, imamo dakle, komunikaciju na društvenim medijima, moramo pokazati fleksibilnost i brzinu u odgovaranju na njihove potrebe. Znači da moramo učiniti dvije stvari. Prije svega moramo vidjeti kako na tehnički način ostvariti ovo što sam naveo. To ne mora nužno biti jednostruki pristup, zato što sam ovdje spomenuo različite sektore. U općem duhu suradnje mogli smo se pozabaviti jednim područjem, dakle uzeti u obzir dva, tri parlamenta, uzeti u obzir suradnju dakle posebnih odbora Europskog parlamenta kako bismo analizirali određeno područje. U Britaniji, ja sam u Donjem domu, surađivali smo s američkim kongresom o tehničkim temama i tu smo imali niz teškoća jer su oni morali nama davati neke dokaze mi njima, a onda smo teško došli do zajedničkog e, izvješća. I konačno, malo politički razmišljati na načinu kako razviti europski nacionalni parlamentarni prostor u kojem možemo nastaviti ove razgovore. Riječ je o sastancima, o putovanjima, o tome da surađujemo, da imamo pravo iznositi opaske na osnovu danog nam, dane nam legitimnosti. Dakle, to bi za nas trebala biti prirodna suradnja, trebali bismo se naučiti raditi zajedno i ukoliko to učinimo, to bi onda možda dovelo i do boljeg ishoda za Europu. Hvala vam. Ja bih htjela dati dvije opaske stručnjacima. Dakle, ovdje govorimo o neovisnosti evropskih institucija kao što je Europska središnja banka i tu je pitanje demokratske legitimnosti i naročito u današnjem kontekstu riječ ne samo monetarnoj politici, već i o okviru za bankovnu uniju. Ona je također zadužena za nadzor bankovnog sektora. Tu je i postupak donošenja odluka, dakle spominjali smo treći stup bankovne unije. Dakle, tu se razvijaju ove nadležnosti Europske središnje banke i u Europskom parlamentu smo se time poprilično bavili. Kada dakle, govorimo o demokratskom legitimitetu ovih novih postupaka i nadležnosti SBA. Došli smo do rješenja kao što je potpisivanje memoranduma o razumijevanju, dakle, kako odbora za sanaciju, tako drugih tijela. Održavamo redovne, redovna saslušanja, dakle na taj način nadziremo funkcioniranje tih institucija. Dakle, pred nama su izazovi kojima moramo pronaći odgovarajuću ravnotežu između neovisnosti i interesa za javno dobro, dakle, neovisnosti određenih institucija, a istovremeno je potrebno dati im demokratski legitimitet putem nadzora Europskog parlamenta. Zanima me, možete li reći nešto više o tome kako se nositi s tim izazovom koji su po vama slabosti ili imate li kakvu ideju kako bi se moglo, mogao osigurati demokratski nadzor. Moje drugo pitanje je povezano sa sporozumima koji često dovode do nečega kao što je Europski stabilizacijski mehanizam, fiskalni sporazum i slično zakonski su oni sasvim izvan osnivačkih ugovora, mi ih zovemo međuvladini sporazumi. Međutim, međuvladina metoda je i dalje nešto na što nailazimo u, osnovu, u osnivačkim ugovorima. I tu bismo trebali napraviti razliku između pravnog, pravnog e, temelja donošenja ovih odluka. Dakle, govorimo o pojačanoj suradnji o međuvodinim sporazumima, nečemu što je izvan osnivačkih ugovora. Imaju li, dakle, e, nacionalni parlament i Europski parlament, dakle, jednako poimanje demokratskog nadzora ili su, dakle, te odgovornosti ograničene? u slučaju ovih sporazuma znamo zašto nacionalni parlamenti potpisuju ovu vrstu sporazuma. Ne vidim druge zahtjeve za riječ. Ukoliko nema dakle, više pitanja, imamo, e, dajemo riječ našim gostima da odgovore na upućena pitanja. Izvolite, profesorica Neuhold. Hvala lijepa na svim ovim komentarima i pitanjima i nama akademicima je drago prisustovati ovim raspravama. Imam jedan komentar. Mislim da je lijepo imati ovu mogućnost dijaloga, zato jer akademski krugovi i politika su često razvojeni i smatram da je to doista šteta. Kada je riječ o prvoj tvrdnji koja se odnosi na razinu sudjelovanja u izborima za Europski parlament, Naravno da nam je to uvijek u mislima. Postavlja se pitanje e, kako povećati odaziv na europske izbore. Posljednji puta je to bilo drugačije, no ipak e, mislim da je došlo do razočaranja zbog toga što nije došlo do povećanja odaziva, no također imali smo i velike varijacije unutar eh, između zemalja članica. Dakle, kao što znate u nekim zemljama odaziv je bio vrlo, vrlo nizak. Jedno moguće objašnjenje za takav nizak nivo izlaznosti iz akademskog stajališta, bilo pravnika ili stručnjaka za političke znanosti, je nedostatak e, političke rasprave, politizacije, pitanja. Također i u samom Europskom parlamentu je to prisutno. Ne znam je li to opravdano ili nije, ali to je jedno od pitanja koje se postavlja u akademskim krugovima, a to se nadovezuje na pitanje o kojem razgovaramo danas, a to je nadzor i subsidijarnost. Mnogi su skeptični u vezi s time zato jer je to doista strogo stručno i ograničeno pitanje, no, kao što je rekao gospodin Corbett, pravo je pitanje suština, dakle, um, nešto opipljivo. Trebamo doista vratiti politiku u središte pozornosti i ako sagledamo što pokreće nacionalne parlamente, to su politička bitna, pitanja, poput pitanja europskog e, državnog e, tužitelja. Dakle, vidimo da postoji mobilizacija oko političkih pitanja. Također, postoje političke posljedice tih mjera koje se iz početka čine apolitičkima i vrlo tehničkima, no ipak i danas se raspravljalo o vraćanju politike u ta stručna pitanja. Pratimo se sada na načelo subsidijarnosti. Ono je rijetko problem, no neki tvrde da treba postojati mehanizam crvenog kartona. Evo, sagledajmo Europski parlament i usporedimo proceduru su odlučivanja sukladno Maastrichtu. Zdravično gledano, Europski parlament ima pravo veta, ali ga rijetko koristi vrlo često koristi pravo podnošenja amandmana, dakle postavlja se vrlo konstruktivno i ovdje možemo reći da imamo kočnicu za neka hitna pitanja koja može izmijeniti dojam o radu nacionalnih parlamenta. Dakle, imate tu kočetno, no ona kao i na vlakovima se će, e, vrlo rijetko koristi. Dakle, to je nešto što valja uzeti u obzir, ali moglo bi imati simbolički negativno značenje jer je to neafirmativan instrument e, za razliku od afirmativnih instrumenta poput amandmana. Zatim je tu pitanje razmjene informacija između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Eurozastupnici bi trebali prisustovati sastancima odbora nacionalnih parlamenta, tako se ovdje tvrdi. Nemamo podatke za svih 28 zemalja članica, no to je svakako nešto čime se trebaju pozabaviti akademici, ali to nije slučaj u svim zemljama članicama, u nekim parlamentima eurozastupnici imaju malo vremena za riječ. Dakle, to je svakako nešto na čemu bi trebalo poraditi i što bi trebalo postati uobičajenom praksom koja će se ravnati određenim načelima. Koje su koristi toga? Pa medijatizacija jer se nacionalni mediji usredotočuju na ono što se događa u nacionalnim parlamentima. i želim e, zahvaliti kolegama iz Italije koji su opisali svoj slučaj e, i da su rasprave često općenite prirode, postoje neke stručne rasprave koje se odvijaju u nekim zemljama, no, ponavljam, dakle to su zemlje poput Švedske ili Danske, ali to svakako nije pravilo. Kada je riječ o višku informacija, to je doista zanimljivo. Jer e, ja sam provela studiju prije mnogo godina, e, prije Lisabonskog ugovora o Austrijskom parlamentu. I e, često su nam govorili da su preplavljeni informacijama. bitno je pitanje odabir informacija, a postoje različiti načini na koje se nacionalni parlamenti nose sa tim viškom informacija. Recimo izrade popis svih prijedloga koji pristižu od komisije i onda naznačuju gdje s pravnog stajališta postoje nedoumice u vezi sa subsidijarnošću kako bi olakšali obradu tih informacija. Zatim pitanje Europske središnje banke. Mislim da je to jedno od ključnih političkih pitanja. E, s jedne strane riječ je o odlukama koje se donose iza zatvorenih vrata, zato jer su to uglavnom e, stručna mišljenja ili iz razloga učinkovitosti ili zbog toga što treba donijeti odluke i na to je pritisak velik. A s druge strane postavlja se pitanje odgovornosti. To je zapravo glavni problem e, oblikovanja Europske unije. Važno je i pohvalno što se održavaju saslušanja kako bi se to pokazalo u javnosti, kako bi se vidjelo što se točno događa i kako bi se povećala vidljivost u medijima. To isto vrijedi i za pojačanu suradnju. S jedne strane vidimo da se donose odluke za koje postoje razlozi zbog kojih se one donose iza zatvorenih vrata, no ipak postoji određena mjera odgovornosti. Treba pozvati na odgovornost one koji donose odluke, što je doista bitno, tako da i tu Europski parlament i nacionalni parlament mogu odigrati važnu ulogu. Hvala vam na vašim pitanjima. Odgovorit ću kratko na njih u njihovom redoslijedu što se tiče osobe iz Turske koja je postavila pitanje vezno uz eh, odaziv birača. Biću malo pozitivniji zato što mislim vidimo da postoji pad u odazivu birača pri, pri izborima za Europski parlament, ali to je isto tako i zbog proširenja Europske unije. Eh, imamo nove države članice sa istoka Europske unije gdje je odaziv birača manji iz niza razloga. Dakle, ako uklonimo te nove države, onda imamo manji pad odaziva birača koji je sličan padu odaziva birača i na drugim izborima u tim istim državama. Dakle, Europski plan bi možda trebao biti malo sigurniji u sebe što se toga tiče ne može se veseliti velikom odazivu birača, ali to nije nešto što je specifično samo za Europski parlament. A što se tiče iz nacionalnih izbora, tu od početka gospodarske krize vidimo da se odvija europeizacija nekoliko nacionalnih izbora. Konačno se govori o Europi. U Nizozemskoj, u Slovačkoj, u Francuskoj 2012. godine, u Italiji, to su bili svakako nacionalni izbori, ali e, raspravilo se i u europskim pitanjima i na televiziji između kandidata, dakle postoji tu jedan oblik demokratizacije. Što se tiče primjedbi koje je iznio kolega iz Rumunske, zbog toga što smo bili zločici prema Rumunskoj, to je moguće. Mi dajemo podatke do kraja 2012. godine, možda to i zbog toga, ali uopće niti je rečeno, ono što želim kazati je da što se tiče toga koliko su parlamentarni zastupnici posvećeni europskim pitanjima, mislim da se tu radi o tome da se uključe muškarci i žene iz političke elite u pojedinim državama, da mogu govoriti o Europi, usvojiti te europske teme i govoriti o njima isto tako i medijima. Stoga si svako od nas treba postaviti pitanje, već prema našoj državi porijekla, je li se to već dogodilo neovisno o brojkama, neovisno o postupcima, jesu li političari u Francuskoj, Bugarskoj, Rumunskoj sada doista svjesni europskih pitanja, li o tome, djeluju li po pitanju toga, svatko ima svoj odgovor, naravno da to neće, nažalost, uvijek biti slučaj. Što se tiče pitanja Richarda Korbeta, vidim da, nažalost, više nije ovdje, on je naglasio nešto što ćemo sigurno često čuti, što je dosta cinično. On kaže da si možemo dopustiti crvenu karticu zato što će prag e, rijetko biti nadmašen. Kao što je to bilo na primjeru žutih kartica. Dakle, zašto ne bismo imali crvenu karticu? Nema toliko opasnosti. Da, to je možda diplomatsko rješenje, kako bismo nešto ponudili Davidu Cameronu, ali mene to dosta opterećuje zato što smo ovdje opet u tim prividnim strategijama. Dakle, prividno dajemo ovlasti nacionalnim parlamentima umjesto da im dajemo konkretne ovlasti. Što se tiče pitanja koje je postavio netko iz Nizozemske vezano uz odnos s um, nacionalnim parlamentima iz uh, jedne države članice i uh, e, europskim zastupnicima, oni koji dobro djeluju na zemlji Europske to su Njemci, to je Njemačka i to iz dva razloga. Kao prvo zato što im je to u interesu, žele uskladiti svoje strategije sa saveznoj razine i na federalnoj razini, a isto tako i zato što su političke stranke u Njemačkoj dosta jake, strukturirane i mogu primijeniti te razinske strategije. U mnogo država su političke stranke slabije, primjerice u Francuskoj, i više se nalaze u poteškoćama. Osim toga, ja dolazim iz Francuske, iz države koja ima samo dva zastupnika iz nacionalne fronte u nacionalnoj skupštini, dakle manje od 2% od ukupnog broja zastupnika i vidimo da ovdje je taj odnos brojčan u Europskom planu drugačiji. To je nešto zbog čega žalimo, ali isto tako je nešto što možemo riješiti. Što se tiče pitanja gospodina iz Italije, dakle, rečeno je da je politički korektno stajalo u studiji manjak duboke analize i s tim u vezi dva odgovora. Kao drugo, tome nije uvijek tako, postoje nacionalni parlamenti koji u okviru odbira, kad kad i u okviru javnih odbira koji se prenose na televiziji, se bave doista dubinskim pitanjima. To je dobro poznato. Primjerice, danski odbor svaki petak se bavi detaljno europskim dosijema. Drugi odgovor, te općenite rasprave, taj manjak duboke analize zbog koje vi žalite, Mi smo mnogo razvili stovanje nacionalnih pomenata e, kada se radi o tehničkim pitanjima, o predstavnim informacijama o projektu, ali kad kad imamo i općenite rasprave, recimo kada se govori o bankovnoj uniji, trebaju li nacionalne pameti govoriti u detalje o e, koliko velika banka se može smatrati da bi trebalo biti samo obuhvaćena ili ne, možda, ali e, u parlamentima više imamo općenite rasprave o tome kakvu Europu želimo, kako može općenito kontrolirati banke i tako dalje. Što se tiče pitanja španjolske kolegice, ona je postavila tri pitanja. Prvo pitanje o mandatu. Pravno gledano, postoje samo dvije države u Europi koje mogu dati mandat ministru. Ministar ne smije prekoračiti taj mandat, to su Austrija i Danska. Austrija to rijetko koristi. Njemačka je prije nekog godina provela reviziju svog sustava, govori o mandatu, ali kaže da, je, da su moguće iznimke. Dakle, čisti stvarni mandat skoro pa ne postoji, a postoji samo za zakonodavne aktivnosti. Dakle, ne postoji za aktivnosti Europskog vijeća i vijeća Europske Tu mm, ministri ne dobivaju mandat. I kao što sam već rekao, čini se da to nije dovelo još do blokiranja aktivnosti, čak i finski ministar je na posljedku prihvatio pomoć i Grčkoj. Što se tiče vašeg pitanja, imaju li nacionalni parlamenti često samo domaću viziju, nacionalnu viziju onoga o čemu se radi u suštini, tu možda malo krivo sažimam vaše pitanje, ali mislim da je to njihova uloga i da je u interesu Europskog parlamenta da ima jednu razinu na kojoj se drugačije gleda na te probleme. Što se tiče ovlasti regionalnih parlamenta, to je, to je bilo vaše posljednje pitanje, dakle da, što se tiče mehanizma ranog upozorenja, postoje parlamenti u nekoliko država, ne samo u federativnim državama, već i u Španjolskoj, u Italiji, koji se bave važnim aktivnostima po pitanju kontrole subsidijarnosti. E, mnogo entuzijazma ovdje vlada u različitim državama zato što su im europski ugovori konačno dale specifičnu ulogu, ali naravno e, taj instrument je točno e, ograničen i zna se kako izgleda po pitanju kontrole subsidijarnosti. Što se tiče vaše primjedbe, gospodine Angelu, rekli ste da je potrebna veća razmjena informacija među parlamentima. U praksi se to dosta radi eh, u okviru Kozaka, mislim da je to nešto što dobro funkcionira za Europske Kad kad mi se čini da je šteta što Kozak zapravo više manje služi samo za to, gotovo samo za to, a ne za dubinske rasprave. Rekli ste isto tako u politički korektnim eh, riječima da nacionalni da ministri članovi vlade prate ponašanje nacionalnih parlamenta, a ministri su sada zbog krize dosta ovisni u svojim nacionalnim parlamentima. Dakle, nacionalni parlamenti kada se radi o recimo ekonomskim poteškoćama isto tako mogu reći ne svojim vladama. Što se tiče pitanja koje postavlja neko Irske vezano uz izvješće petorice predsjednika, o tome ne znam dovoljno kako bih to prokomentirao, ali znam samo što se tiče proračunskih pitanja, fiskalnog pakta i tako dalje. Tu sam ponešto manje pesimističan nego što su drugi prisutni ovdje i moj kolega Filip Poirier. U mnogim državama taj novi instrument, e, ugovor o stabilnosti koordinaciji upravljanju, je uspostavio alate koje omogućavaju da se udruže nacionalni parlamenti, primjerice u Francuskoj i drugim državama, višegodišnje financijsko planiranje je tu uključeno. Nacionalni parlamenti tu nemaju velike ovlasti, ali to su prilike kojim dopuštaju da govore, da raspravljaju među sobom tijekom europskog semestra. I na posljedku što se tiče završnog pitanja, gospođo predsjedavajući Hübner, što se tiče kontrole nad Europskom središnjom bankom. Naravno, to je problematično zato što želimo da je to djelo nezavisno, to je sastavljeno u njenoj samoj definiciji, želimo i kontrolu radi demokracije. I tu se vraćamo u primjedbu koju sam iznio, da sam iznenađen i da sam zapravo zabrinut zbog toga što Europski parlamenti i nacionalni parlamenti nisu je istog mišljenja oko toga. Dakle, još jednom članak 13. fiskalnog pakta. Njegov je duh bio da postoji forum koji se sastoji 3-4 puta godišnje, dakle, zastupnici iz Europskog parlamenta i nacionalnog parlamenta koji o tome raspravljaju, a sada se to pretvara u dosta tehnički nejasan odbor sa nejasnim rezultatima. Što se tiče završnih primjedbi, vezano s to da e, postoji manjak e, metode zajednice Europske unije, da postoje više međuvladinih, međunarodnih sporazuma izvan ugovora Europske unije. Mislim da je to više problem za Europski parlament nego za nacionalne parlamente. Oni eh, nisu toliko uključeni u sam zakonodavni postupak, ali mislim da treba isto tako moći djelovati. E, pri, priča o afirmaciji nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta je taj da je zapravo e, Europski parlament uvijek bio takav da je uvijek preuzimao nadležnosti prije nego što su mu te nadležnosti službeno bile date e, kao su zakonodavac vjerujem da će Europski parlament se uključiti u pitanje oko eurozone na ovaj ili na onaj način u jednom trenutku. Što se tiče izbora, kolege su već usmenuli, ali treba reći da treba to pitanje slabog odazora birača staviti u jedan širi kontekst promjene demokratskih sustava u Europskoj uniji. To se tiče nacionalnih izbora, to se tiče i drugih načina sudjelovanja u političkom životu. I jednostavno možemo pustiti na niz studija koji svakih eh, pet ili deset godina pokazuju da kako je stanje u svim demokracijama i koji kažu da postoji promjena sudjelovanja i odnosa prema politici i da su europski izbori samo jedan od elemenata u toj široj transformaciji demokracije u Europi. Kao drugo, što se tiče subsidijarnosti, mislim da sam se tu malo krivo izrazio. Mislim da se baš i ne radi o tome da se usredotočimo na to kako možemo poboljšati kontrolu subsidijarnosti, već da se pozabavimo samom sadrž, samim sadržajem europskih politika. Vrlo sam brzo prošao kroz svoju prezentaciju, ali mislim zapravo da je od ključne važnosti, to je vezano uz zadnja pitanja, to da se ne usredotočimo na poboljšanje samih tehnika sustava nadzora subsidijarnosti. Nacionalni parlamenti i europski parlamenti bi trebali usmjeriti svoju pažnju na sadržaj i na glavne točke sastavnice ekonomske i monetarne unije. To je ono što je važno, na tome bi trebali raditi, a ne toliko na poboljšanju provođenja kontrole subsidijarnosti. Inače, ako to ne učinimo, riskiramo um, dakle, to da će nacionalne parlamenti, budući da nemaju i svi istu viziju budućnosti Europske unije, poboljšati doista taj sustav na korist Europske unije, ali drugi nacionalni parlamenti sigurno imaju drugačije ciljeve. Žele možda blokirati rad Europske unije ili blokirati neke važne odluke. Što se tiče emancipacije i deparlamentarizacije, deparlamentarizacija je jedna akademska tema, ali u potpunosti se s vama slažem kada se radi o ulozi emancipacije. Što je iznenađujuće je zapravo to da nacionalni parlamentarni zastupnici kao i europski parlamentarci imaju alate na raspolaganju, ali da ih ne koriste. Ne opredijele se da ih koriste ili im je dosta teško sam, sam, samo početi ih koristiti. To je dosta zanimljivo. Dakle, netko ima alate na raspolaganju, ali odlučuje ih ne koristiti. I tu se u potpunosti slažem s vama što se tiče ove emancipacije. Ali trenutno za druge kriterije koje sam spomenuo imamo i taj učinak deparlamentarizacije. Što se tiče pitanja vezno s prijedloge, iz eh, izvješća petorice predsjednika, to sam imao u prezentaciji, ali nisam se na to osvrnuo. Eh, tu imam nešto zanimljivo za reći vama i zastupnicima Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Dakle, u tom izvješću petorice predsjednika ima nekoliko pogreba koji su posvećeni nacionalnim parlamentima i Europskom parlamentu kada se radi o monetarna unija uniji, a isto tako i nove točke. Recimo, vrlo jednostavan primjer koje ćemo vratiti na ovu temu ekonomskog upravljanja Unijom. Dakle, predlaže se osnivanje Europskog proračunskog odbora koji bi bio savjetodavan, koji bi e, nadopunjivao i usklađivao proračunske odluke na nacionalnoj razini koje su donesene u okviru fiskalnog pakta. Zašto? Zašto takav, tako vijeće ne bi, kada se uspostavi, bilo službeno povezano sa Europskim parlamentom. Zašto ne bi u tom prijedlogu e, za budućnost iz izvješća petorice predsjednika to vijeće bilo sasvim dio Europskog parlamenta. Zašto nacionalni ekonomski odbori u parlamentima ne bi bili službeno povezani sa isto tako sa nacionalnim parlamentima? Dakle, jel tu oni mogu imati stručno znanje koje bi im dopustilo da bolje analiziraju proračunske propise kako na europskoj tako i na nacionalnoj razini. Evo što bi se moglo učiniti s tim prijedlogom predsjednika. Naravno, to nas dovodi do pitanja o bankovnoj uniji, međusobnoj ovisnosti, o odnosima tu se pridružujem onome što je rekao jedan e, britanski zastupnik. On je predložio da bismo mogli više formalizirati e, ugovore, sporazume o suradnji, tako što bi direktno povezali Europski parlament e, i primjerice Revizorski sud, Europski parlament sa Europskom bankom i nacionalne parlamente sa odgovarajućim nacionalnim tijelovima. Tu ne mislim samo na suradnju već isto tako i na usredotočenje na nekim točkama koji su u konvenciji za idućih 3, 4, 5 godina ili za neke odluke. To bi povećalo učinkovitost parlamentarnog nadzora, a isto tako bi osiguralo nezavisnost tih institucija. Cilj formalizacije tih sporazuma bi bilo upravo to da se sve, svi povežu E, uz naravno priznavanje recipročnih e, ovlasti. Zatim imamo izvješće i OECD-a, nisam imao vremena to prikazati, ali OECD u tom izvješću izražava baš tu vrstu konvencije između parlamenta, revizorskog suda, Europske središnje banke i tako dalje. Tu, dakle, bi mogli još se toga napraviti. U tom izvješću OECD a iz 2014. godine to isto tako jedna vrlo zanimljiva stvar. Tu se pita zašto se ne bi osim kozaka uspostavilo i jedno tijelo e, stalne, stalnih stručnjaka veznih uz politike koji se provode na razini Europske unije. Dakle, jedan ured koji bi se bavio e, pruženjem informacija, ali ne samo to, koji bi dao svoju stručnost e, na raspolaganje Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima, tu bi to je ono što su stručnjaci OCD-a predložili 2014. godine. A zatim što se tiče metode zajednice i međuvladinog pristupa, Mislim da vrlo dobro možemo shvatiti e, vrlo hitne okolnosti u kojima su se trebale donijeti odluke e, kada smo imali e, gospodarsku i krizu unutar eurozone. Ali zapravo upravo to i problem. To što smo previše otišli u smjeru te međuvladine metode u proteklom paktu. A Europski parlament ne može ili može vrlo malo na to utjecati. A istovremeno nacionalni parlamenti nisu bili sposobni, nisu mogli doprinijeti u taj postupak tijekom međuvladine metode. Dakle, Europski parlament je izgubio zbog međuvladine metode, a nacionalni parlamenti pak nisu uspjeli dovoljno u tome sudjelovati, a mogli su ili jako malo kada se radi o radu njihove vlade. To ne kažem ja, to je još jednom to poznato izvješće OECD-a iz 2014. godine koje to naglašava. Dakle, kao što je moja kolegica Neuholda rekla, eh, ta slika vrijedi, dakle čaša može biti poluprazna ili polupuna, postoje alati koji su nam na raspolaganju, koje ne koristimo, koje bi mogli koristiti. Postoje alati koje bismo trebali e, osmisliti, formalizirati između različitih institucija na europskoj razini i na nacionalnoj razini. A kako tako što ćemo politizirati neke od europskih politika, prije svega e, ekonomske politike, možemo svadati krizu, e, taj manjak zastupljenosti parlamentnih zastupnika. Hvala vam lijepa. E, hvala. Koliko čujem, gospođa Besel bi htjela iznijeti svoj komentar. Hvala gospođo predsjednice. Evo, samo da se kratko nadovežem na ono što je rekao francuski kolega. Ne znam, možda prijevod nije bio ispravan. Nisam nikad rekla da ste bili neugodni prema Rumunjskoj, nego sam tražila da se opiše situacija na današnji dan, a ne situacija iz 2012. godine. I tu ste sada ljubazno rekli da je to zapravo bilo vaše polazište. Bilo je dakle nepravedno, naglašavam nepravedno, uputiti kritike na račun mojeg odbora koji je zapravo vrlo aktivan kao što sam rekla, mi svaki mjesec imamo javne rasprave o važnim pitanjima. Evo, to je bio smjer mojeg komentara. Ako mi vi kažete da su podaci iz 2012. ja bih onda se bila osvrnula na to, no ostala sam bila da govorite o sadašnjoj situaciji, a za budućnost bi bilo uputno da se i to već činiti, a ne da se nadovezujemo na podatke od prije tri godine, naročito ako vam treba tri godine da donesete odluke. Dakle, ako govorimo o današnjem danu, bismo trebali govoriti o podacima od danas, a ne od prije tri godine. Zanimljiva je ova rasprava između akademika i političara uživamo njoj, ali trebamo biti svjesni kulturoloških razlika koje postoje između nas. Za akademike predstavljanje rezultata istraživanja ili podataka iz 2012. godine je zapravo nešto pozitivno jer znači da smo ih brzo obradili. E, naravno znam da politički život zahtjeva i aktualno je podatke, to svakako razumijem. Emare, upravo smo završili, jesi li htio nešto reći? I'm sure you had important meetings and yeah, but he has Sigurno sam da si imao i druge važne obveze. E, hvala, evo ja bih se htio osvrnuti samo na dio toga, upravo sam primio premijera Kosova u svom uredu koji je danas došao u posjet selu a razgovarali smo i o teškim pitanjima, dakle i o pitanju proširenja, ali i o migracijama. Drago mi je što smo očuli mnoge zanimljive zamisli članova nacionalnih parlamenta, ali i stručnjaka. Mercedes i ja ćemo iz toga izraditi prijedloge Tajništvo mislim e, da će nam e, dati za to različite ideje, tako da ćemo Mercedes i ja ne samo pripremiti nacrt izvješća, nego i radni dokumenti u ovoj fazi. Sada imamo dovoljno manevrskog prostora kako bismo tu ugradili i druge ideje, a mislim da je to bila i glavna svrha ovog sastanka. Kada govorimo češće pozivanju na ugovor iz Lisabona, to je naravno važno iz praktičnih razloga i važno je da i nacionalni parlamenti imaju svoje mišljenje o tome da nam daju savjete kako bismo čuli mišljenja što više nacionalnih parlamenta. Svakako ima e, nema smisla podnositi neke sveobuhvatne prijedloge ako se svi tome protive. Evo, mm, Čuli smo danas mnogo zanimljivih ideja i stoga ćemo uz pomoć tajniša izraditi prijedloge, a kada budemo iznijeli naš izvješće, odnosno nacrt izvješća o ovom sastanku, gospođo predsjednice, ako se slažete, to ćemo ponovno proslijediti stručnjacima nacionalnih parlamenta na uvid kako bi nam oni predložili amandmane ili daljnje ideje kako bismo onda na kraju zaokružili cijeli dokument. I to bi možda trajalo nekoliko tjedana i naravno uvažit ćemo vaše prijedloge kako biste doista stekli dojam da je ovo naš zajednički rad. Hvala, tajništvo je vodilo zapisnik, ali Vama također eh, dajem na znanje da je ovaj sastanak prenosen eh, putem interneta. Eh, mislim da su se često postavila pitanja u vezi sa točkom 9. i 10. ovog radnog dokumenta, dakle treba ćemo obratiti posebno pažnju na to, a na kraju ovog sastanka želim zahvaliti našim istaknutim stručnjacima na njihovom radu i na njihovim izlaganjima koja su bila vrlo korisna. Doista mi je drago što ste mogli prisustovati ovoj raspravi sa našim kolegama iz nacionalnih parlamenta i također želim dodati da ćemo se ponovno sastati u okviru međuparlamentarnog dijaloga iduće godine jer se to održava jednom godišnje, ali u međuvremenu mi kao odbor AFKO ćemo imati tri posjeta u zemlje članice, tako ako budete željeli održati sastanak s nama u vašim odborima, u vašim parlamentima. Biće nam doista drago odazvati se na vaš poziv. Kao što je Elmar predložio, ali Naravno, inače bismo tako postupili. Dakle, ako iz naših sastanaka, radionica ili saslušanja proiziđu važna pitanja, o tome ćemo vas izvijestiti jer znam da povremeno dolazite u Brisel pojedinačno i na manje formalan način i možete nas slobodno posjetiti. Evo, zaključujem ovaj dio radova. Hvala još jednom i nadam se da je ovo samo početak naše suradnje na pitanjima koja su od ogromne važnosti. Naročito e, su to važna pitanja za građane jer je riječ o jačanju demokratske legitimnosti onoga što se odlučuje u Europi. Naša suradnja uz ono što mi radimo i što vi radite kod kuće doista ima ogromnu vrijednost i nadam se da ćemo ostvariti još veću dodanu vrijednost u nadolazećim godinama. Ne znam što je ova buka, ali vjerojatno nam time žele reći da trebamo privesti ovaj sastav na kraju. Thank you so much. Uh, Famous roof the